Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten... Mislim da možemo započeti, dragi kolege, dragi kolegice, poštovane dame i gospodo. Otvaram ovu tjednu sjednicu. Dnevni red ste zaprimili i možemo usvojiti dnevni red ako nemate nikakvih primjedbi. Nema primjedbi. Zatim priopćenja predsjednika. Nema isto tako za sada. Onda prelazimo na točku broj 3. Na pripremu poslije izborne revizije višegodnešnje nacionalnog okvira za razdoblje 2014-2020 mišljenje parlamenta prije donošenja prijedloga komisije. Izvjestitelj gospodin Marijan Žan Marinescu, kojemu sada predajem riječ. Izvolite. Mulțumesc, domnule e, președinte. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. A fost un număr e, e, se, um, spunem, de, amendamente. Hvala vam. Imamo tu niz prijedloga za poboljšanje. Uspjeli smo ostvariti kompromise. Također smo razgovarali i sa predsjednicima svih drugih klubova zastupnika. I mislim da za sad ovdje nemamo nikakvih većih poteškoća. Radi se o tome da financijska sredstva koja se nisu iskoristila prenesu u EFSI, u Europski fond za strateško ulaganja. Tu mislim na sredstva iz instrumenta za povezivanje Europe. A isto tako tražimo i dodatna financijska sredstva unutar proračuna za razne projekte koji su već predloženi. Imali smo već i e, raspisane natječaje i potrebna su nam sredstva za svemirski program Galileo koji je vrlo važan za područje transporta. Isto tako zahtjevamo i bolju koordinaciju za e, Dunavski prostor i za druge makroregije, e, Baltička regija, regija Crnog mora. Isto tako kažemo da treba uspostaviti sinergiju i kod ove revizije proračuna bi trebali ustupiti također financijska sredstva koja se nisu iskoristila u određenoj godini, koja bi se trebala moći prenijeti na iduću godinu Dakle, to je što se tiče onih sredstva iz 2013. godine kako bi se u potpunosti mogli, mogli, izvršiti, mogli izvršiti sva plaćanja. To je ono što je najvažnije u ovom mišljenju. Isto tako tu govorimo i o turizmu. I ovom prilikom želim zahvaliti izvjestima u Sjeni na podršci koju su mi pružili. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Onda kao prvo izvestili u sjeni. Gospodin Georgi Pirinski bi trebao biti izvjestitelj u sjeni, ali on nije ovdje. Zatim Ruža Tomašić. Niti ona nije ovdje. Dominik Kike. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Mislim, ako drugi nisu ovdje, onda ću ja imati malo više vremena. Kao prvo želim zahvaliti Marijanu na kakvoću ovog rada i prije svega na vrlo dobroj suradnji koju smo imali s njim, mi svi izvesti u sjeni i doista evo mogu reći da smo uspjeli iznijediti, ako se dobro sjećam, 13 kompromisa i mislim da time kažemo našu podršku ovom mišljenju. Mislim da ćemo u velikoj većini podržati ovaj dokument. Evo nekoliko razmišljanja vezano s to koliko je teško uspostaviti višegodišnji financijski okvir za sedam godina na području Europske unije kada ne uspijevamo niti se obračunati sa uh, što nam predstoji idućeg mjeseca i onda se nalazimo u nemogućoj situaciji. Tu govorimo o upravljanju proračunem, a zapravo vidimo koliko je taj višegodišnji financijski okvir jako ograničavajući i vidimo da je proračun sve manji. A budući da imamo krize koje nailaze jedne za drugom, onda vidimo da je potrebno promijeniti taj proračun. Mislim da se tu ne bi trebalo raditi o jednostavnoj reviziji. Mislim da bi Europski parlament trebao se svijećem složiti možda o nekim više operativnim promjenama. Transport eh, često dobiva loš tretman, ako tako mogu reći, a tu se zapravo radi o nečemu što potiče gospodarski rast u Europi. Treba podržati Gospodarski rast koji je inače slab u Europi trenutno, a transport sam podržava cjelokupni gospodarski rast i naše građane i zbog toga treba ulagati u velike infrastrukturne projekte. To je izuzetno neophodno. Mislim da su svi izvjestitelji, kao i sam Marijan, naglasili da se nismo slagali s time da su oduzeta sredstva iz instrumenta za povezanje Europe na korist e, Junkerovog plana. A vidjeli smo da smo imali dva kruga natječaja za prijedlog e, kandidatura i zapravo je to ukazalo da je taj cijeli mehanizam u velikim poteškoćama. Biće to vrlo zanimljivo jer ćemo baš danas čuti od povjerenice koji su to projekti koji su napravljeni pomoću EFSI-a na području prijevoza. I vrlo ćemo pažljivo saslušati jesu li ti projekti koje je eh, Europska investicijska banka prihvatila ili mm, ta struktura koja upravlja EFSI-em, jesu li ti projekti, projekti koji donose dodatnu europsku vrijednost i odgovaraju li oni na one razloge koje mi imamo za zabrinutost u odboru za transport. Dakle, da vidimo koja je to dodana vrijednost. Ja se bojim da nam neće biti dovoljni samo financijski instrumenti, osim e, subvencija, i da će instrument za povezanje Europe svakako e, se loše odraziti na ove infrastrukturne projekte. Biće teško izdržati iduće tri godine kada nemamo financijska sredstva, osim samih subvencija, i morat ćemo vidjeti da će biti velikih problema nekim od velikih infrastrukturnih projekata, nećemo moći ništa poduzeti ako nećemo imati tu polu u kojoj bi te subvencije trebale realizirati. I to govori Marijanu u izvješću, dakle vezano uz ovu reviziju VFO-a. A zatim naravno postoji tu ideja da smo na neki način prenijeli na razinu Europske unije nadležnosti na polju turizma, ali da se to uopće nije odrazilo u proračunu. Zaključit ću s time što ću reći da najvjerojatnije višegodišnji financijski okvir uopće nije više pravi instrument za upravljanje svim djelatnostima Europske unije i financijski način reguliranja nije isto tako dovoljan, te smo na kraju taoci jednog plana upravljanja koji je izuzetno neučinkovit. Podsjeća me na onaj sovjetski plan koji se donosio, a za koji se unaprijed znalo da ga se neće moći ostvariti. Nadam se da će ovo biti doista revizija višegodišnjeg financijskog okvira, a ne samo površinske promjene, trebamo doista pravu reviziju što se tiče vlastitih izvora sredstava, što se tiče eh, međusobno povezanosti velikih eh, poglavlja. To su stavke koje nisu dovoljne niti za Europski parlament, niti za Europu, niti trenutno za naš odbor. Ali mislim da je rad kojeg je Marjan obavio u skladu sa stvarnosti i mislim da ćemo oko toga moći imati mm, velik konsenzus u našem odboru. Hvala lijepa. Merja Kilunen je sljedeća. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti gospodinu Manesku na izvrsnom radnom dokumentu. Izvestili u Sjeni su bili skoro pa jednoglasni što se ovog mišljenja, dakle posao je doista dobro obavljen. Želim naglasiti tri stvari. U svijetu, kada se svake minute koristi 10 milijuna dolara kako bi se subvencionirala fosilna goriva, se Europska unija treba pobinuti da su naša zajednička finanska sredstva upućena time, e, tome da se podrži održiv razvoj kriterije vezane uz okoliš treba ispuniti i to u svim koracima, a samo financiranje treba imati za cilj da se smanje emisije uličnog dioksida i drugih štetnih tvari na okoliš. Također želim naglasiti da je važna transparentnost što se tiče ciljeva koji se financiraju, a treba isto tako i saslušati sve dionike sektor transporta nije trenutno jako zelen, jako čist i kada razmišljamo o financiranju trebamo imati na umu da smo financirali primjerice neke luke gdje nikada ne pristiže niti jedan brod ili zračne luke sa kojih nikad neće poletiti niti jedan zrakoplov. I treća stvar koju bih htjela naglasiti je to što moramo moći reagirati na izazove u našim vremenima. Politike u transportnom sektoru su do sad išle više manje u smjeru infrastrukture, ali sama infrastruktura nije dovoljna, jer željeznice same po sebi neće nikoga učiniti više zadovoljnim. Moramo biti učinkovitiji što se tiče toga da iskoristimo sve naše resurse, da imamo pametne sustave prijevoza i time ćemo moći onda ciljeno djelovati na one usluge prijevoza koji se temelje na učinkovitijem načinu korištenja vozila i naše infrastrukture. Ovdje govorimo o vrlo važnim promjenama i stoga vas molim da podržite moj amandman 62. Hvala vam. Hvala lijepa, sada Deli. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala izvjestitelju na radu. U ime zelenih želim reći da smo podnijeli različite amandmane Drago nam je što su neki od naših amandmana uključeni u dokument, prije svega amandman gdje se govori o e, poboljšanju postojeće situacije, to je sadržaj jednog kompromisnog amandmana, zatim isto tako se govori o makroregionalnim regijama i o prekograničnim projektima, ali postoji dosta toga, prije svega dvije točke na koje bih se htjela sad osvrnuti. Ono što mi se čini zapanjujuće u ovom nacrtu je to koliko smo malo, malo se tu referirali na COP21. Tu se radi o jednom, jednoj klasičnoj zadaći e, koju provodimo, dakle revizija našeg višegodišnjeg francuskog okvira, zatim to i nije toliko klasično pitanje zato što je Junkerova komisija zapravo propustila napraviti te velike promjene, već, već je veliki velika promjena bio u biti ishod konferencije COP21. Naš odbor bi svaki put kada bilo koje, bilo koje izvješće procjenjuje ili kada procjenjuje ovu reviziju više okvira trebalo imati na umu sporazum iz Pariza o klimatskim promjenama, što znači da će države članice morati ispuniti obveze iz tog sporazuma i bilo bi mi drago da se to vidi u višegodišnjem okviru kako bismo činili da e, zaključi sporazum oko 21 budu u skladu sa našim okvirem i isto tako u skladu sa ciljevima za smanjenje emisija e, CO2. To je sam smisao amandmana 44. kojeg sam podnijela i nadam se da će naš odbor podržati taj amandman. To je, je bila prva stvar, druga stvar tiče se velikih projekata. Moram vam reći da doista žalim radi toga što ste vi, gospodine izvjestitelj, odbacili naš amandman vezan uz tunel između Liona i Torina. A mi se stalno žalimo o jednoj od financijskih omotnica u instrumentu za povezivanje Europe i kažemo da više nemamo mjesta za takav projekt. Dakle, ne znam zašto danas kada govorimo o velikim projektima uvijek imamo taj isti ontološki problem. Dakle, imamo projekte koji su beskorisni, koji su loše zamišljeni, koji što se tiče prostora, što se tiče financija, što se tiče e, samih okolišnih zamisli nisu dosta promišljeni i zapravo bismo trebali podržavati skromnije projekte, ali koji će doista e, pridonijeti održivom urbanom prijevozu i zbog toga ja tražim da se pobrinemo da odašiljemo dobre poruke vijeću, da kažemo da treba E, komisije da dakle treba pridati veću važnost postojećoj infrastrukturi. I zatim jedno pitanje vezano s transparentnost, to sam već rekla, ponavljam. Neprihvatljivo je i kontraproduktivno je da smo netransparentni kada se radi o jednom takvom projektu poput tunela između Leona Torina, dakle to je neodgovorno prema našim građanima, to će biti okolišno gledano daleko sežne posljedice, a isto tako trebamo iskreno reći da nemamo novaca za to. Vidjela sam da različiti klubovi zastupnika traže tu transparentnost. Nadam se da ćemo za koji trenutak od komisije su tako tu čuti snažnu poruku, a što se tiče svega ostaloga mogu svakako pozdraviti dobar rad gospodina Marineskova. Hvala lijepa. Georgi Pirinski je sljedeći. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ispričavam se što nisam bio ovdje na samom početku sastanka. Pridružujem se kolegama koji su izrazili zahvalu za rad koji je obavio gospodin Marinescu. Kao što se tiče njegovih inicijalnih prijedloga, za koje se ispostavilo da su dobar temelj za daljnji razvoj glavnih prioriteta za koje smatram da e, bi se naš odbor trebao zalagati na snažan način u tijekom daljnjeg postupka revizije VFO-a. To se pokazalo isto tako i u kompromisnim amandmanima koje smo postigli. Kao što možemo vidjeti, imamo ih 11 ili 12, 11 kompromisnih amandmana koje podržavaju velik broj klubova zastupnika i važno je reći da s tim kompromisnim amandmanima još e, razvijamo dalje inicijalne prijedloge. Želim naglasiti nekoliko tih prijedloga. Mislim da je gospodin Malnesku to je spomenuo, koliko sam uspio shvatiti na početku svog izlaganja, dakle da je važno ne samo da se zalažemo za dodatna financijska sredstva kako bismo nadoknadili ona financijska sredstva koja su prenamijenjena i isto tako da kažemo da imamo tri puta više projekata za instrument za povezanje Europe od financijskih sredstva koje stoje na raspolaganju, ali isto tako nam treba i bolja koordinacija proračuna i e, politika koje su više usmjerene na postizanje rezultata. Zatim, e, makroregionalne strategije. Smatram da je to nešto što doista treba istaknuti na što treba staviti naglasak, zato što su one u skladu sa nečim što isto tako nalazimo u kompromisnim amandmanima, a to je važnost da imamo e, gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju. A za to su važni kako promet, tako i turizam. To je nešto što je u samoj srži ovih izazova s kojima smo trenutno suočeni i to je u potpunosti povezano s time da trebamo ojačati i nadrazviti cijeli europski projekt. Ne želim više uh, odugovlačiti. Mislim da imamo snažan stav i da se trebamo jediniti kako bismo to i dalje obranili i u okviru dijaloga sa komisijom i vijećem. Hvala. Hvala. U ime komisije riječ sada ima gospodin Stefan Muaki. Hvala predsjedavatelju, što ste mi dali riječ. Što se tiče popisa ovih amandmana, ja ću se osredotočiti samo na dva pitanja koje se tiču pravnog teksta CEFA. Ima nekoliko ovdje prijedloga koji potiču komisiju da učini nešto, da dakle donese reforme, a tiču se omotnice financijske omotnice za e, kohezijski fond nakon 1.12.2016. godine i e, traži se e, dakle dodatni poziv bez dakle poštivanja već zadanih, zadatnih financijskih iznosa. Komisija ne želi svojim prijedlogom učiniti nešto negativno, mi ne možemo trošiti novac e, na države članice koje nisu korisnice kohezijskog fonda, upravo zbog toga što su ta sredstva rezervirana za države korisnice fonda. Zatim, također neće biti moguće produžiti rok nacionalnih alokacija, obzirom da se to razdoblje upravo spominje u uredbi i neće biti moguće prioritet izirati ovo na neki način koji bi se udaljavao od načina na koji je sada uređen instrument za povezivanje Europe i financijska umotnica koja mu je namijenjena. Moramo to podsjetiti jer inače će biti vrlo teško za komisiju da da povratnu informaciju. E, zatim bih htio naglasiti da postoje amandmani koji se tiču uobičajenog upravljanja projektima koji su odabrani za dobivanje potpore. E, sada se evaluiraju projekti koji su dostavljeni temeljem poziva na dostavu projekata. Mi ćemo vam dati rezultate ovoga poziva, odnosno natječaja. Uobičajena praksa je da se e, da mi budno pratimo način na koji su odabrani projekti za, za dobivanje potpore i kada dođemo do zaključka da se, da, da se ovi projekti kasne u provedbi ili se trebaju da treba od njih odustati, u biti mi onda taj projekt poništavamo, uskačujemo im potporu, te novac, odnosno sredstva koja su ušteđena u tom smislu, vraćamo, e, dakle, na raspolaganje natječaju. Dakle, mi možemo razmatrati buduću praksu, ali e, tu mi ukazujemo na značajni, značajnu fleksibilnost u ovom sustavu. Unatoč činjenice da mnoga sredstva koja su dostupna CEF instrumentu su sada usmjerena na provedbu projekata, postoji dakle ipak fleksibilnost koja proizlazi iz e, primjene svih ovih načela. E, to je sve što sam imala za reći. Zahvaljujem. Puno hvala. sada riječ ima izvjestitelj Marijan Žan Marinesku. Zahvaljujem predsjedavatelju. Zahvaljujem se još jednom svojim kolegama na njihovim zahvalama. Žao mi je što e, nisam spomenuo amandman koji se tiče specifičnog projekta, mislim da to ovdje ne možemo učiniti. Što se tiče revizije VFO-a, to je nešto što e, se traži uredbom. Dakle, to nije revizija koja je vezana uz skop 21, ali mislim da spominjanjem rezultata ove vrlo važne konferencije u našem tekstu, Mislim da smo to dobro učiniti. Što se tiče komentara komisije, naravno, vi ne možete učiniti, odnosno oni ne mogu učiniti nešto što nije sadržano u samoj uredbi. To nam je jasno, ali mi tražimo i izmjene. Vidjet ćemo da li će se revizija dotaknuti i temeljnih uredba. To ćemo tek vidjeti ukoliko će to biti slučaj. Mi dakle tražimo da instrument CEF ima više sredstava na raspolaganju, mi tražimo da se odgodi rok za korištenje sredstava kohezijskog fonda e, do 2017. godine, umjesto 2016. tražimo da se ta sredstva koriste za prekogranične projekte koji su već uključeni u smjernice CEFA. Dakle, vrlo je jasno da mi znamo o čemu ovdje govorimo u ovom tekstu. Zahvaljujem još jednom. Hvala. Time smo odradili prvu točku dnevnog reda. E, datum glasovanja će biti sutra popodne. Glasovanja su inače uvijek prije podne, ali sutra iznimno u 16.30 popodne ćemo glasovati o ovome izvješću a s obzirom da povjerenica ne može doći ranije, prije 16.30, onda je to sljedeća točka našeg dnevnog reda e, i u 16 sati ćemo nastaviti.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 Hvala Nakon kratke stanke možemo nastaviti sa zasjedanjem. Sada se radi o dijalogu sa povjerenicom Bulc o programu rada komisije te izlaganje o projektima u području prometa u okviru EFSI-a i CEF-a. Pozdravljam srdečno povjerenicu Bulc. Srdečnu dobrodošlicu želim na zasjedanju Trana. Razmjena gledišta odvijat će se u okviru strukturiranog dijaloga u svrhu provedbe programa rada komisije 2016. i priprema za 2017. Naravno, prije svega tu se radi i o COP21, odlukama vezanima u to od prošle godine. Zatim ćemo predstaviti projekte koji se potiču um, u okviru FCA i CFa Izvolite, gospođo Bulc, imate riječ. Thank you Zahvaljujem. Michael, zahvaljujem dragim kolegama iz parlamenta što ste mi dali mogućnost da govorim o ovoj vrlo važnoj temi koja je vrlo važna tema i, i biti će važna tema na dolezećih nekoliko tjedana. Kao što je Michael rekao, ovdje sam kako bih vam govorila o CEF instrumentu, o investicijskom planu predsjednika Junkera, fondu, Europskom fondu za strateška ulaganja, e, o efsi te da vas obavijestimo o programu Obzor 2020 e, vezano s sektor prometa. U prvom redu samo kratko ću postaviti okvir u kojem ćemo raspravljati ovim a, ulagačkim alatima. Željela bih da budemo jasni, mi ovdje imamo vrlo jasnu viziju i imamo vrlo jasni fokus. Mi smo se sada usredotočili na unutarnje tržište gdje tražimo veću učinkovitost, uklanjanje svih prepreka za jedinstven evropski prostor, te na globalnoj razini usredotočili smo se na E, konektivnost, na povezanost kako bismo olakšali globalno vodstvo Europske unije, što je, jedan od prioriteta glavnih ciljeva Europske komisije. To možemo postići kroz e, dekorbanizaciju digitalizaciju, rješenja koja će biti temeljena na osobama kroz globalizaciju, a sve to će biti e, zapravo podupreto inovacijama i ulaganjima. Sve što mi činimo moramo se zapistati da li smo se usredotočili na ove, ova tri prioriteta i na ključne strategije koje želimo slijediti tijekom našeg mandata. Današnji sastanak usredotočit će se naravno na ulaganja kao e, ključnih pokretača i sigurno sam da ćemo kasnije raspravljati o drugim temama, primjerice digitalizaciji, vjerojatno na jesen. Zašto ulagati? Kako bi Europa mogla realizirati sve ove ciljeve, ulaganja su neophodna. Ukoliko ne ulažemo, nećemo moći razvijati. Ako ne razvijemo, ne možemo se natjecati, ne možemo se e, razvijati na održivi način na globalnoj razini. Dakle, dobra konektivnost, odnosno povezanost, e, zadovoljavanje potreba e, potrošača, ali i tvrtki će pomoći e, Europi da i dalje predvodbi, prevod, predvodi u ovom segmentu na globalnoj razini. Mi moramo zadržati u vodeću poziciju u mnogim područjima prometa. Kako bi to postigli? Dva su ključna pokretača. U prvom redu istraživanje i inovacije koje stalno omogućuju nova sredstva, nove alate, tehničke alate, socijalne e, inovacije, a zatim dostatno financiranje. Ovdje bih htjela naglasiti novi model kombiniranog financiranja javnih i privatnih sredstava, a to ću pojasniti na sljedećim slajdovima. U prvom redu sagledajmo ono što smo do sada učinili kako bi poboljšali ulaganja u sektor eh, transporta. Koji su postojeći mehanizmi na raspolaganju? a nakon toga ćemo se usredotočiti na tri mehanizma. CEF, instrument za povezivanje Evropa, koji se smatra ključnim financijskim e, mehanizmom za TNT mreže, zatim strukturni fondovi koji se usredotočuju na regionalni razvoj uglavnom, te EFSI, Evropski fond za strateška ulaganja, koji puno obećava, to ću vam reći danas. To je novi mehanizam koji obećava, koji može generirati e, važna dodatna financiranja u sektoru transporta, E, kojim se financiraju brojni projekti u sektoru prometa i zatim pojedinačni financijski mehanizmi, druge financijske e, institucije i pojedinci. Do danas e, je puno toga učinjeno, ali sada bih se htjela usredotočiti na tri ključna mehanizma na koja komisija na izravan način utječe. Za Počnimo dakle sa CEF-om. TNT i osnovne mreže TNT-a e, su okosnice našeg gospodarstva i to je opće prihvaćeno. Mi ćemo nastaviti usmjeravati naše napore kako bismo stvarili e, ciljeve do 2040. godine. 12 e, milijardi eura vrijednost investicija smo utvrdili Ovdje govorim i preko 70 milijardi eura. To su značajni iznosi. U našem mandatu imamo najveći do sada proračun za transport, za sektor prometa. 24 milijarde. Vidimo da postoji veliki jaz između onoga što nam je na raspolaganju i dakle potreba koje je potrebno zadovoljiti i moramo tražiti dodatne e, izvore financiranja. Ali usredotočimo se na rezultate CEFA do sada prvi poziv sa proračunom od 12,77 milijardi eura koji je pokrenut 2014. i završen 2015. godinu doveo je do odobravanja 263 projekata kojim se mobiliziralo 28 milijardi eura investicija. Dakle, to se e, odnosilo samo na prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga. U ovom prvom pozivu E, dakle, dostavljeno je tri puta više prijava od odobrenih projekata. Dakle, postoji tu značajna mogućnost. Mnogi projekti koji traže financiranje, ali nažalost e, u isto vremeno premalo stava, odnosno nedovoljna sredstva da ih se odobri. Trenutni poziv sa proračunom od 7,6 milijardi dostavljeno je E, projektnih prijedloga kojima se zatražilo 13 milijardi e, eura e, vrijednosti investicija, dakle dva puta više sredstava od onoga što je dostupno. A tu smo se usredotočili na inteligentna rješenja, dekarbonizaciju i digitalizaciju. Treći poziv će se objaviti do kraja ove godine, a 2018. poziv za ostatak sredstava će biti objavljen. Dakle, ovo je što se događalo do sada vezano uz CEF instrument. Drugi mehanizam koji bih ovdje htjela razmotriti jest program Obzor 2020. Prvi poziv objavljen 2014. s proračunom od eh, oko 570 milijuna eura poziv 2015. je ima raspolagao proračunom od 290 milijuna eura. Za 2016. i 2017. ponudit ćemo financiranje od dodatnih 434 milijuna eura. To uključuje posebne programe kao potporu malim i srednjim, poduzećima, a posebni naglasak je na premošćivanju jaza između istraživanja e, i na demonstracijskim e, projektima. E, mi se ovdje ćemo uložiti 3,5 milijuna eura za e, čista rješenja. Prijelaz na željeznicu i sesars a zatim postoje dakle i drugi programi Clean Sky, Fusel i tako dalje, koji će dobiti 2,7 milijardi eura e, od strane Europske unije. A na taj način će se e, od industrijskog sektora dobiti dodatne 3 milijarde eura za ove projekte. Za e, energetski učinkoviti promet koji poštuje odnosno koji podupere usluge, poboljšava mobilnost, u prometu, dakle mi smo usredotočeni na učinkovitost. Što se tiče investicijskog plana za Europu i EFSI fonda, kao što znate, investicijski plan za Europu podupiru tri stupa. Jedan koji se bavi E, predvidljivošću investicija, vezuje se dakle uz regulativni okvir, privlačenje e, stranih ulaganja kako bi postupci, odnosno okviri u državama članicama bili predvidivi i transparentni kako bi se privukli strani ulagači. Dakle, da postoji jedan stabilni sustav e, čak i ako dođe do promjena vlade. Drugi stup investicijskog plana za Europu je vrlo važna tehnička e, potpora. Mi smo prethodnim iskustvom shvatili da nedostaje tehnička potpora e, za e, promotore projekata i zato je ovaj drugi stup usredotočen na pružanje tehničke potpore kroz savjetodavni centar koji nuži potporu za, e, kroz portal investicijskih projekata u Europi. E, to je dakle vrlo popularan sektor ako uzmemo u obzir zahtjeve koji se u ovom centru dostavljaju, tražimo dodatne resurse e, i proaktivni pristup. Ovaj centar bi trebao pružiti potporu zalihi projekata za koje se nastoji dobiti dakle e, podrška, za koje se tražu promotori projekata. Način na koji se trebaju projekti pripremiti kako bi privukli privatne ulagače je drugačiji od načina koji se provode projekti financirani e, bespovratnim sredstvima. Trebaju nam promotori projekata, nositelji projekata koji moraju shvatiti tu razliku u pripremi projekata. I zato je potrebna usmjerena podrška i mislim da ćemo to uspjeti realizirati dodatno. Vrlo je važno da EFSI donese rezultate za sve države članice. Želim da on doprinese premošivanju jaza između istoka i zapada, da promiče konkurentnost i rast Nažalost, rezultati, prvi rezultati ne vode u tom smjeru od svih projekata koje imamo na raspolaganju u zalihi projekata. Samo jedan projekt je iz države korisnice kohezijskog fonda. To je nije prihvatljivo. Moramo naći načina kako da to promijenimo, inače ćemo samo produbljivati postojeći jaz. U potpunosti smo svjesni da je to bio jedan od prijedloga ministra za, na sastanku ministara za promot zemalja Zapadnog Balkana i država korisnica kohezijskog fonda koji je održan u travnju, 22. travnja u Ljubljani. Imali smo vrlo konstruktivan dijalog, raspravu. E, ministri su potpuno e, jasno im je da moraju koristiti ove nove financijske mehanizme, ali istovremeno kao što sam ranije spomenula, shvatili smo da postoji nedostatak znanja i iskustva, stručnosti posebice u području financijskog inženjeringa. Dakle, vratimo se sada na prvi stup investicijskog plana za Europu koji uključuje EFSI i koji olakšava pristup likvidnosti na tržištu i omogućava nove izvore financiranja. EFSI napredak je bio snažan od svibnja 2016. 2,8 eh, milijardi eura su pokrenuli investicije vrijedne oko 100 milijardi eura. 12 projekata je odobreno, a za dva projekta su potpisani ugovori i nadam se da ćemo u budućnosti uspjeti potpisati sve e, preostale ugovore. Primjeri e, inovativne inovacijske platforme za luke u Španjolskoj, željeznički sektor u Italiji, vrlo važan projekt u Slovačkoj infrastrukturni fondovi za ulaganje diljem Europe. To je posljednji primjer, e, zapravo primjer od jučer. E, samo ovi projekti u prometu imaju potencijal da generiraju oko 60 tisuća radnih mjesta na dolazećih godina. To će biti uglavnom privremena radna mjesta, ali nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti moći omogućiti i stalna zaposlenja, održiva zaposlenja u ovom smislu. Preko 40 milijardi ulaganja će se pokrenuti u sektoru prometa i to će nam omogućiti da podržimo E, preko pola miliona radnih mjesta. Potencijal u tom smislu vrlo velik. Osim toga, e, i izvan EFSI-a postoje ulaganja, dakle zajmovi u sektoru e, prometa za 2015. godinu iznosili su 12,5 milijardi eura. Odobreni su novi zajmovi u iznosu od 4 milijarde eura za velike projekte, uključujući novi terminal na Frankfurtskom aerodromu, širenje metro u Finskoj, novi vlakovi e, na e, željeznici u Liverpoolu. Ali ne smijemo stati ovdje, ne smijemo e, biti zadovoljni s time. Ne smijemo reći da, učinili smo dobar posao. Mi razvijamo novu zalihu projekata koja će doprinijeti e, dakle, široj zajednici, koja će doprinijeti rastu radnih mjesta i rastu primjerice dekarbonizacija, poticaj za e, brodovlasnike da e, mijenjaju i koriste čišće pogone svojih plovila. Zatim zrakoplovni sektor, projekti investicijskih platforma kojima će se poticati urbana mobilnost, mm, bolje povezdana čista vozila ovdje. Tražimo najbolja rješenja e, iz multinacionalnih projekata. Želimo garantirati da ćemo razviti alat u investicijskom planu koji će omogućiti agregiranje naručba iz svih dijelova e, Europe, električni autobusi primjerice. Tom platformom će se moći pregovarati e, dobre usluge od e, dobavljača. Dakle, ovi modeli imaju jako veliki potencijal za budućnost, ali naravno sve stranke koje sudjeluju u ovom novom investicijskom planu moraju biti zainteresirane za inovacije. Za sada mi dobivamo pozitivni feedback i nadam se da ću vas e, moći izvijestiti o pozitivnim rezultatima. Moram reći da je zaliha projekata puno bolja, ali imamo još jako puno toga za odraditi. Moja služba radi na tome da osigura nova rješenja, nove financijske proizvode i potporu kako bi sve države članice imale koristi. Molim vas da prenesete ovu poruku svima, razgovarajte s vašim državama i molim vas podignite kod njih svijest o uključivanju i razumijevanju novih financijskih mehanizama, jer to će samo rasti. Bespovratna sredstva će biti sve manja, a ovi kombinirani, kombinirane vrste e, financiranja će samo sve više rasti. Stoga vrlo je važno da krenemo razvijati kompetencije u tom smislu. Dakle, što je budućnost? E, ja ću nastojati da investicijski plan e, omogući rezultate za sektor prometa. Ovdje moram reći da mi je potrebna vaša podrška doista mi je potrebna, ali ovdje vidim mm, vrlo veliki potencijal. Optimistična sam, ali moramo, moramo odraditi naš posao. Što se tiče strateškog plana za potporu državama članicama i promotorima projekata, dakle, radi prijelaza eh, na korištenje novih financijskih mehanizama. Ovdje govorim o novoj kulturi u prometu, a vi znate koliko je to teško promijeniti. Ali netko to mora učiniti, pa stoga možemo to baš biti mi. Možemo li? Bez obzira na sve, dodat nisam sastavni dio dakle bespovratnih sredstava su upravo ova kombinirana financiranja koja će nadomjestiti jaz. EFS instrument će katalizirati ulaganja. Molim vas, željela bih sada vam naglasiti ovaj pristup e, s praktičnog stanovišta. Kombinirano financiranje je vrlo fleksibilno u financiranju e, luka Dublina, Kalea i CEF će se također koristiti za EFSI projekte u Slovačkoj, te u CEF e, pozivu na dostavu projektnih prijedloga koji sada evaluiramo. Mislim da ćemo pronaći i e, druge interesantne projekte. Što je vrlo važno kod e, pristupa ovih kombiniranog financiranja. E, mislim da je vrlo važno da se proračun koristi kao potpora e, pristupu kombiniranog financiranja. Ja ću učiniti sve što mogu, ali to ne mogu sve učiniti bez vas. Borit ću se za sektor prometa. Jer postojaće mnogi drugi koji će nastojati privući k sebi ovaj mali dio dodatnih sredstava našeg proračuna i naravno argumentirano će pristupiti tome. Mi pripremamo snažnu zalihu projekatu, ali bez projekata, ali bez vaše podrške nećemo uspjeti. Stoga, dragi moji kolege, zastupnici, ovo je vrijeme kada trebamo jediniti naše snage i pokazati da e, možemo pridonijeti europskoj vrijednosti, dodanoj vrijednosti i sigurna sam da zajedno možemo biti uspješni u našim nastojanjima. Također bih vas željela podsjetiti na TNT dane koji će se održati ove godine u Rotterdamu. To će biti prvi puta da ćemo posvetiti jedan dio konferencije ulagačima i nositeljima projekata. Organizirat ćemo sastanke među njima, bilateralne sastanke između ulagača i nositelja projekata koji su spremni za ulaganje i dodatno ćemo organizirati savjetovanja za projekte koji u ovom trenutku još uvijek nisu dovoljno zreli, ali žele dobiti prvu povratnu informaciju. To ću učiniti ja sa svojim službama, ali i uz potporu koordinatora koridora koji će biti prisutni kao i stručnjaci iz Europske investicijske banke. Dakle, tri dodatne usluge koje ćemo po prvi puta ponuditi na TNT danima i već sada imamo izvanredan odaziv ne samo od uobičajenih sudionika, već i sa strane ulagača i sa strane promotora projekata. Biti će i dva e, do predsjednika, Ševčević i Katajn zatim predsjednik Europske investicijske banke i dopredsjednik banke će doći na konferenciju i drugi dionici. Nadam se da ćete se i vi odazvati u velikom broju kako biste omogućili da zajedno oblikujemo ovu sljedeću novu fazu. I još jedna posljedna poruka. U Rotterdamu će se dogoditi još nešto vrlo važno iznjedrit ćemo Rotterdamsku deklaraciju koja će dati poticaj dovršenju TNT osnovnih mreža do 2040. godine te inovativnom financiranju e, inteligentnih i, zelenih inovacija. Nadam se da sam zadobila vašu pažnju, nadam se da ću vas vidjeti u Rotterdamu. I sada još jednom vam želim reći da doista računam na vašu podršku i sudjelovanjem u procesu. Ovdje se ne radi o strankama, ovdje se radi o tome da osiguramo dobre uvjete za razvoj prometa i tu ću se zaustaviti. Sva vaša pitanja i komentari su dobrodošli. Zahvaljujem. Puno vam hvala gospođo povjerenice, gospođa Violeta Bulc na ovom izlaganju, a sada slijedi razmjena gledišta. Prvo, gospodin Van de Kamp, izvolite, imate riječ. Prošle godine u Rigi e, smo odradili jako dobar posao. Nadam se da će iskustvo iz Rotterdama biti uspješno. Za dva dana sam dobio toliko informacija o europskom prometnom sustavu u Rigi i nadam se da će se isto dogoditi u Rotterdamu. Imam još jedno pitanje koje bih želio postaviti. Našem prijedlogu dnevnog reda ovdje stoji da ćemo razgovarati o E, radnom programu Europske komisije i provedbi programa u 2016. godini. Gospođa Bog je spomenula brojke vezane uz CEF i EFSI fond. Moj kolega Piper Markus će se nadovezati na ove brojke, ali ja bih želio čuti više o samoj provedbi e, radnog programa za 2016. godinu od strane Europske komisije. Kao što vam je poznato, Europski parlament E, priprema zahtjeve vezano uz radne programe za 2017. godinu, a posebno me zanima kakva je situacija vezana uz cestovni paket. Koliko mi je poznato, odnosno kako mi se čini, stvari ovdje nisu potpunosti jasne, pa bih zamolio gospođu Bulku da možda u jednom dopisu E, nam piše što će se sve dogoditi jer smo na, na paketu, cestovnom paketu e, prvo radili, a onda smo rekli da ćemo se baviti paketom o dekarbonizaciji. Tu postoje različiti elementi koji su važni, naime ovo je vrlo važno pitanje, ovo su vrlo važna pitanja koje će imati veliki e, utjecaj na društvo. Stoga pitam se može li nam gospođa Vulka reći nešto više o tome. Primjerice, koje su to politike predviđene za 2016. i koji su vaši zahtjevi vezano za 2017. godinu? E, mislim da on bi postoji određena doza konfuzije s obje strane imamo informacije koje dolaze iz različitih izvora, zamolio bih komisiju da nam nešto više kaže o tome. Zatim paket vezano uz luke, uz zrakoplovstvo, o tome smo raspravljali, ali mislim da je još uvijek postoje nesnoće vezano uz pa, e, cestovni paket i uz ono što se događa u 2016. a što je predviđeno za 2017. godinu. Zahvaljujem. Puno hvala. A sada riječ ima gospodin Marija. Puno hvala gospođo povjerenice na izlaganju. Imam nekoliko pitanja vezano uz daljnje postupanje. Kao prvo, spomenuli ste 2030. da bi to trebala biti smjernica prema kojoj ćemo se orijentirati i sjećam se za zadnjeg mandata kada sam bio izvjestitelj, Europska komisija je govorila o reviziji TNT-a u 2020-2021. Da li e, se još uvijek držite toga, odnosno da, da drugačije formuliram pitanje, da li smo još u vremenskom okviru što se tiče e, natječaja i dodjele. Zatim, jedan od prioriteta e, CEFA jedna od smjernica je e, bila ta da želimo potaknuti prekogranične projekte, pa vas želim pitati e, nešto vezano uz nešto što ste rekli, što me rastužilo, da istočnoeuropske zemlje, da tamo potražnja nije velika i upravo za te zemlje smo izradili ovaj instrument jer tamo su e, ti nedostaci koje treba nadići dodatnim sredstvima i zato me sada čudi vaša izjava. Ja uviđam da e, možda nema dovoljno znanja, dovoljno know-howa, ali što se tiče tih zemalja ne možemo ih isključiti jer ta sredstva bi trebala biti na raspolaganju E, za istočno-europske zemlje koje Europska unija stavlja njima na raspolaganje. Stoga me zanima kako ćemo postupati po pitanju prekograničnih pitanja, odnosno kakva je situacija i ono što je meni e, upalo u oči, govorili ste o blendingu, odnosno o e, kombiniranju, znači o kombiniranju fondova, financijskih sredstava do sada, odnosno početkom ovog e, mandata, e, mi smo iz CEFA transferirali e, novce, znači 2,8 milijardi eura je preneseno. Sada smo u još lošijoj situaciji. Možda sada iz EFSI-a možemo pretočiti novce u CEF? To je moje zadnje pitanje. Hvala. E, Puno hvala. A sada gospodin Peter van Dal, izvolite, imate riječ. Hartelijk dank, mevrouw de voor uw ehm, inspirerende inleiding. Hvala vam lijepo, gospođo Pavljice, na ovim inspirirajućim riječima. Imam jedno pitanje vezano uz vašu prezentaciju, a ja mislim tako i pitanje vezano uz eh, program rada komisije. Što se tiče prezentacije, u EFSI-u ćemo paket od oko 300 milijuna eura sve u svemu. A prema onome što sada znamo, znamo da smo imali 50 milijardi milijardi eura u siječnju 2016. godine, dakle to je oko 16% predviđenog proračuna. Dakle, poveznica između EFSI-a i instrumenta za povezanje Europe, dakle onog programa za promet. Ja razumijem tu poveznicu, ali podršku koju će pružati EFSI, zanima me kako će to financijski izgledati, jer trenutno EFSI još uvijek nije opremljen dostatnim sredstvima. I želim čuti vaše objašnjenje. Ja sam čuo i vjerujem da EFSI još nije dostatno opremljen i zbog toga mi nije jasno kako će taj fond moći pružiti podršku. Možda to nije onoliko dobro do sad radilo kao što si je to gospodin Juncker zamislio. Što se tiče eh, onoga što je Edmund nekam spomenuo, ja se slažem s njim. Ja sam prije nekoliko tjedana imao jedan sastanak u Biselu sa E, dionicama iz područja biznisa i rečeno je da ima jako mnogo pitanja oko toga kada ćemo dobiti vaš prijedlog o paketu o cestama. Dakle, možda biste nam mogli dati neki datum. Kao prvo, a kao drugo, povezano s time, od 1. travnja Belgija je uvela cestarinu na, prijevoz, na cestovni prijevoz robe i mislim da također Belgija namjerava nametnuti cestarine i za prijevoz putnika. To će dovesti do velike konfuzije diljem Europe. E, naš poslovni sektor potrebuje više sigurnosti. Potrebno je da znaju hoće li se doista uvesti te cestarine, stoga će nam biti vrlo zanimljivo čuti što vi mislite o tome, a nemojte zaboraviti niti paket u cestama. Vielen Dank, jetzt Gesine Puno hvala, a sada riječ ima gospođa Gezine Majsner. Puno hvala gospodine predsjedavajući, gospođo predsjedava, e, povjerenice. E, ja ću sada reći nešto vezano uz EFSI i CEF i pitanje koje je postavio Petar Van Dal i o financiranju, a druga stvar je program rada Europske komisije za 2016-2017. E, što se tiče dosadašnjih ulaganja. Situacija je takva da smo primijetili, a to ste i vi rekli, da je potražnja bila veća od mogućnosti financiranja. No ja smatram i žao mi je zbog toga da e, nije bilo dovoljno inovacija. E, mislim da e, projektne obveznice, da li se to spominje? E, da li e, se e, može koristiti poluga, efekt poluge kada govorimo o Europskoj banci. Do sada je potrošeno 7,6 milijardi eura, ne, ispričavam se, 12,77 milijardi je utrošeno do sada a 28 milijardi je uloženo. Da li je to otprilike dvostruko, ali to ipak nije desetorostruko ili dvadeseterostruko i dalje je vrlo teško povezati te inovacije sa projektnim obveznicama i poboljšati ih. To je jedno pitanje što se tiče E, financija. Zatim, slično pitanje kao Izmajlovo. postoji li popis koliko je projekata koje smo financirali e, do 2030. onakvi kako smo ih e, planirali, znači prekogranični, zatim u željezničkom prometu, unutarnji plovni putovi, meni se čini da države članice i dalje traže financiranje nacionalnih projekata, a manje međunarodnih projekata. I to je nešto što me sada dosta muči. E, pogledajmo primjerice e, zračnu luku u Frankfurtu, to je mislim graničan slučaj. E, to nije nužno prekogranični projekt i u budućnosti bismo trebali poticati inovacije u prometnom području. Puno toga je izvedivo sa europskog aspekta, no moje pitanje je da li postoji nekakav popis, popis prijedloga koje je izradila komisija E, koje su izradile TNT koordinatori, što bismo mi kao zastupnici trebali e, tražiti od nacionalnih vlada, što bismo trebali pogurati, jer primjerice u Njemačkoj, ja sam naravno upoznata sa e, planom vezano uz prometnu infrastrukturu koji pokriva samo područje Njemačke. Ja sam rekla Naravno da je u interesu Njemačke da imamo i prekogranične projekte, zato što ako e, želimo imati jedinstveno tržište, onda su nam potrebne prekogranične strukture. Pa je pitanje kako možemo cijelu tu stvar deblokirati, da je tu potražnja na što se tiče prekograničnih projekta. To je ono što me zanima vezano uz financiranje, a što se tiče programa rada Europske komisije, imam sasvim konkretno pitanje e, kada će... Ehm, mo govoriti 868 i kako izgleda situacija vezano uz e, ceste, paket o cestama. Znam da to ne ovisi o vama, to ovisi o mnogim drugim faktorima. Tu je potrebno e, izmijeniti e, malo po malo zakonodavstvo vezano uz ceste, znači u malenim koracima to se ne može odraditi odjednom, ali naravno da nas jako zanima kada će doći taj paket 868 i u kojem redoslijedu. Puno hvala. Hvala, a sada Marija Kilinen ima riječ, izvolite. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset komisari Pultste. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala povedenice. Na početku ste spomenuli nekoliko stvari ali jeste li vi zadovoljni sa ovim zahtjevima koje ste zaprimili što se tiče različitih programa. Inzistirali ste na dekarbonizaciji transportnih sustava, a prema ovim zahtjevima koje ste zaprimili smatrate li da je to sve u skladu s tim ciljem? I slično isto tako i što se tiče one rasprave koju ćemo uskoro budućnosti imati vezano uz dekarbonizaciju. Dakle, vidjeli se tu poboljšanje, imamo li tu neutralni pristup po pitanju tehnologije strane komisije? I namjeravate li što se tiče tehnologije napraviti izbor, dakle vezano uz to kako da idemo dalje u budućnost. vratit ću se na nešto što smo već više puta čuli, dakle što je sa razmjenom informacija u tim programima za financijsku pomoć. Kako izgleda koordinacija među državama članicama? Mi kao zastupnici možemo li dati doprinos tome da više ne postoji E, ne postoje nedostatno znanje o tome, svemu vezano uz to što žele ulagači, što želi nositelji projekata. A zatim isto tako, gospođo Povjenice, vi ste spomenuli to da trebamo biti ujedinjeni. Možemo li to doista? Možemo li pokazati entuzijazam? I ja vam tu želim reći da možemo. Da, možemo. Evo, mi smo ovdje i bit ćemo isto tako i u Rotterdamu. Hvala vam. Vielen Dank, jetzt Karima Deli. Puno hvala, sada gospođa Karima Deli. E, merci beaucoup, madame la commissaire. Euh, hvala vam lijepa, gospođo Plenice, što ste ovdje i što ste s nama pogledali kako izgleda stanje vezano za različite projekte, ali ja sam pomalo zabrinuta kada vidim e, koje su to projekti koji se tamo nalaze u Fondu za strateško ulaganje. Ja mislim da je to pravi problem, jer Europska investicijska banka je uzela osam projekata, a tri projekta su za proširenje e, cestovne mreže. I to sam išla i provjeriti na internetsku stranicu, to se tiče Italije, Slovačke i Francuske. I stoga mislim da Europska investicijska banka zapravo time ne ispunjava svoju zadaću, time što podržava samo cestovne projekte, niti države članice ne ispunjavaju svoju zadaću kada su financiraju te projekte. A ipak Europska komisija je dala vrlo precizan i jasan mandat e, Europskoj investicijskoj banki što se tiče korištenja tih financijskih sredstava. Vi ste dobro odredili to koja su to strateška ulaganja i da bi ta ulaganja trebala se tičati prekograničnog prijevoza, multimodalnog prijevoza, novih tehnologija, prekogranične infrastrukture. I stoga je moje pitanje vezano zapravo uz nešto što je u skladu sa zdravim razumom. Ja ne mogu prihvatiti da nakon Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i nakon e, vaše dvije komunikacije o dekarbonizaciji cestovnog prometa je i dalje razumno e, ulagati u razvoj autocesta u 2016. godini? Ja mislim da ne. Moja je generacija ta koja će se morati boriti i nositi s klimatskim promjenama. Dakle, ne razumijem zašto se u to ulaže i što možemo učiniti kako bi Europska investicijska banka poštivala mandat koji ste joj dali. To je moje prvo pitanje. Da se vratimo na vremenske rokove i budućnost. Tu bih htjela znati od vas, gospođo povjerenice, sljedeće. Dakle, možete nam provjeriti da će Europska komisija doista pokrenuti svoju inicijativu vezano uz paket o cestama, da će imati dva instrumenta koji su nama vrlo važna. Kao prvo imamo direktivu o eurovinjetama sa jasnim propisima o vanjskim, sa jasnim um, zaključima o vanjskim troškovima. Zatim imamo dakle onda klimatske promjene, imamo i cestovnu sigurnost. Hoće li to biti za vas važna pitanja? I zatim kao drugo, nešto što mi se također čini važno, gospođo Venice, namjeravate li pojačati sufinanciranje e, regionalnih veza koje nedostaju na području željezničkih mreža, prije svega u prekograničnim područjima, i isto tako ulaganje u postojeće infrastrukture. To mislim da bi za nas trebalo biti prioritet i nešto što drugi kolege još nisu spomenuli, a mislim da je sada došao pravi trenutak da se to zapitamo, a to je hoćete li nam reći koje su vaše razmišljanja o tome kako izgleda situacija sa sigurnosti. Tu imamo e, dosta trenutno manjkavosti po pitanju sigurnosti u zračnim lukama i zanima me hoćete li se time baviti tijekom ove godine? Hvala vam pa, gospođo povjerenice. Puno hvala. A sada gospodin Petar Lindgren, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Ovo je bila vrlo zanimljiva prezentacija različitih projekata, no malo je bila nejasna vezana uz to što će se dogoditi u budućnosti. Dakle, želimo napraviti ovo, želimo napraviti ono, želimo uložiti u to, i vrlo je dobro da države članice međusobno surađuju, ali žao mi je što e, su ljudi sada umorni od toga da razgovaramo o tome kako da postignemo ono što želimo, a Europska unija se zapravo e, ne obračunava sa onim glavnim problemima za koje naši građani smatraju da ih treba riješiti. Primjerice, kada se ljudi moraju boriti za svoj život. Primjerice kada pokušavaju prijeći um, morski tjesnac, um, kada treba zaštititi vozača kamiona. Ono što nas zanima u Švedskoj je kako vi mislite riješiti uh, ilegalnu kabotažu. Mislim da to jako muči e, mnoštvo e, transportnih poduzeća u Švedskoj i to je nešto što ih zapravo tjera u bankrot, jer e, je to jedna vrsta ropstva kada pogledamo koliko su niske plaće u tom sektoru. Potrebno nam je potrebno nam da djelujete. Jedno je o tome jedno je to da razmišljamo o tome što nam treba u budućnosti, ali moramo vidjeti isto tako što možemo postići danas, sada. I kao što su drugi kolege rekli, moramo vidjeti što će se dogoditi sa paketom o cestama. To je doista ono što je za mene važno i htio bih malo više čuti o tome kakvi su vaši prioriteti kada ćemo čuti neke detaljne informacije o paketu cestama. I prije svega želimo znati kada ćete predstaviti paket o cestama. Danke jetzt Puno hvala. A sada gospođa Kristin Revudalon, izvolite, imate riječ. Merci. Uh, merci madame la commissaire. Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa gospođo Panjenice na uh, ovoj prezentaciji. Kao prvo, što se tiče obzora 2012. Bilo mi je drago da ste govorili o uh, natječaju za jedan projekt. To je vrlo dobra vijest. Što se tiče instrumenta za povezivanje Europe, kao što znate, žao nam je bilo što se je udio finanskih sredstava smanjio za taj instrument u 2015. godini. Htjeli bismo da se vrati e, isti nivo finanskih sredstava iduće godine za taj instrument. To ćemo moći napraviti u sljedećoj reviziji višegodišnjeg financijskog okvira. Što se tiče EFSI-a, to pitanje su već više manje postavili moji kolege ono što je zapravo zabrinjavajuće i ono što mene zanima od vas su oni projekti koji nisu u onoj glavnoj mreži TNT, ali koji su sastavni dio drugih mreža i što možemo učiniti kako bismo e, učinili pristupačnima izolirane predjele do kojih je danas teško doći i smatrate li da bi i ti projekti trebali dobivati financijsku pomoć i potporu. Zatim oni projekti za koje je zaslužena Europska investicijska banka. U vašoj prezentaciji smo e, čuli da je broj tih projekata mali naspram e, sveukupnog broja projekata. Mene zanima zašto, kako to objašnjavate i jesu li to oni projekti koji najviše poštuju kriterije i koji poštuju plan puta komisije ili su to možda projekti koji bi mogli naći i privatna financijska sredstva, i koja su jako prihvatljiva zato što imaju mogućnost pristupa tim privatnim financijskim sredstvima ili se radi o nečemu drugome. Hvala. Dominik. Puno hvala. A sada gospodin Dominik Rike. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala vam gospođo na vašem hrabrom posjetu naš, našem odboru, treba to ipak reći. Postavit ću isto pitanje kao i ono koje su postavili nekoliko kolega vezano uz program rada komisije. Ima nekoliko stvari vezano uz paket, a isto tako i različite prijedloge regulative za razna područja, bilo se radi u cestovnom prometu ili u drugim sektorima, ali to je nešto zapravo što se tiče svih e, načina prijevoza. Ja bih iznio nekoliko komentara o problema financiranja. Kao što znate, neki od nas e, se posebice zanimaju za to. Zapravo sada vidimo prve rezultate Junkerovog plana na području prometa i zapravo se događa po ono što smo i očekivali. Imate dva tipa ulaganja. E, ulažete u jedan profitabilni projekt e, gdje ćete moći putem samog profita od tog projekta snositi sve troškove, a zatim imate e, javne projekte i tu je povrat i dobit drugačiji. Dakle, tu se radi o isto tako učinku na društvo i tako dalje i to nije vezano isključivo tržište. A zatim imamo i E, javne projekte koji jesu profitabilni, ali nedostatno profitabilni. Jer mislim ipak e, bi barem e, se glavnica trebala isplatiti nakon što projekt krene, ako ništa drugo. I zapravo je ta dodatno sada ono što pokušava postići ukrov plan. Ali veliki problem je taj što treba ostvariti profit na ulaganje gdje imamo dodatnost. Dakle, što se tiče projekata koji nisu u skladu sa ekonomijom tržišta, a koji bi ipak trebali donijeti povrat sredstava. A to je utoliko važnije što su ti projekti od javnog interesa. Svi projekti koji nose sa sobom europsku dodatnu vrijednost, o kojem smo razgovarali danas popodne, dakle primjerice izolirane zone, zašto su te zone izolirane, pa zato što je tamo slab gospodarski interes u tim zonama, zatim e, prekogranične regije, dakle oni projekti koji se tiču prekograničnih povezivanja na razini Europske unije, zatim neki okolišni projekti. Svi ti projekti, zašto se njih ne može normalno ostvariti zato što nisu u skladu sa ekonomijom tržišta. A glavna mana Junckerovog plana, ja sam to tada i govorio, je ta što ne možemo temeljiti ulaganja što se tiče dodatnosti samo na financijskim instrumentima. To je ono. Dakle, možemo uz mnogo imaginacije koristiti projekte, obveznice, e, razne vrste obveza, e, ali to neće biti dovoljno da postignemo tu korektnu dodatnost. Za to će nam biti potrebna javna financijska sredstva. A što više neki projekt ima e, neku dodatnu vrijednost koja se tiče okoliša ili društva ili prekograničnog aspekta, to će nam više biti potrebno tih javnih sredstava. Što se dogodilo kada smo napravili EFSI? Otišli smo uzeti novac tamo gdje smo imali manevarski prostor pomoću, što se tiče subvencija, a to je bio smetni grijeh. Zašto? Zato što smo išli subvencionirati projekte koji imaju slabu dodatnu, dakle koji bi mogli biti sami od sebe financirani iz privatnog tržišta. I ako pogledamo sada FC, evo, vidimo da ništa nećemo naći gdje imamo dodatnu okolišnu vrijednost ili dodatnu europsku vrijednost. E, gospođa Deli nam govori o autocestama, pa naravno da, koji drugi projekti bi mogli funkcionirati a da nema Junkerovog plana. Ovaj dijagram koji su vaše službe zadele pokazuju vrlo veliku maštu, jer ako vidim kakvi su postoci, onda vidimo da se tu dosta toga ne poklapa. Imamo 30% predviđenih e, subvencija, a vi ste na 13% što se tiče transporta, a samo od tih 13% imamo 5% dodatnosti nećemo moći bolje i nećemo moći naći projekte koje nas zanimaju, zato što tržište ne funkcionira tako. Sami financijski instrumenti ne funkcioniraju kao takvi i potreban je određen udio subvencija. Govorili ste o problemu s lukom u Kaleu, ja dobro poznam trgovine već godinama radim na tome i naravno imamo nekoliko stotina milijuna eura unutar EFSI-a e, za to, zato što sada imamo na neki način mogućnost da ostvarimo tu luku. Govorili ste o Rotterdamu i o tente danima. Ja se sjećam da sam 2009. godine u Saragozi sudjelovao u tente danima i tada sam predložio da se izradi fond za subvencioniranje ulaganja na području prometa i rekla sam da bi on trebao imati 80 milijuna eura. Moj prethodnik me je vrlo neobično gledao, a i publika je negativno to reagirala. Evo, onda smo imali instrument za povezivanje Europe koji smo izradili i vidjeli smo da su se sredstva smanjivala i smanjivala i smanjivala, još više i kada su sredstva prenamijenjena i zapravo je pitanje koje ćemo se morati postaviti sljedeće. Mislim da ćemo moći postići tih 300 milijardi eura, ali uz jako malu dodatnost. Evo, podsjećam, 30% ulaganja na području transporta, to je bio naš cilj, a sada imamo samo 13% i još se tu radi o ulaganjima kojima nije bio potreban FC da se ostvare. I stoga, gospođo Femenice, mislim da ćemo se u stvarnosti naći sa manje od 10% ulaganja na području prometa unutar Junkarovog plana, ako vodimo računa o tome daju li ti projekti dodatnosti ili ne. A to nije dovoljno, jer ako ispraznite, iscrpite finanska sredstva, onda nećete moći financirati sa ostalim sredstvima druge projekte. Europska banka radi ono što može, dakle ona se bavi financijskom profitabilnošću u sofisticirane metode da bi pojačala učinak onoga što bi radilo već u skladu sa ekonomijom tržišta. A mi se tu bavimo investicijama koje su od javnog interesa i koji bi se trebali ostvariti, a da zapravo ne mogu se ostvariti samo uz području, samo na samom tržištu. I mislim da zapravo Junkerov plan jednostavno ne odgovara onome što nas zanima na području prometa. Puno hvala, a sada gospodin Markus Piper, izvolite. Puno hvala, gospođa povjerenice. Želim se nadovezati na nešto što su kolege već rekli. E, ja imam 15 godina e, iskustva i tko bi pomislio da ćemo za 15 godina govoriti o ovako odličnim projektima koje financiramo europskim sredstvima i uz ovakav inovativni pristup. To je odlična stvar. No, uz svo eh, likovanje oko toga kako uspjevamo u povezivanju eh, prometnih eh, nositelja, mislim da zaboravljamo na transnacionalne mreže gdje smo razvili međunarodne projekte, to su vodeni putevi, to su željeznički putovi i ono što se sada događa u sektoru transporta što se financira kroz EFSI uz e, svaku pohvalu, e, te projekte bi onako mogli financirati i privatno. Upravo u Njemačkoj, u Nizozemskoj je puno takvih primjera, to zna i gospodin Van der Kamp. Zatim imamo lučke projekte, tu je navedena Luka Kale. E, to je također zanimljivo za privatne ulagače, zato što je Francuska ovdje jamac kao država. Što se tiče područja transporta, mislim da ovdje ulažemo u stvari koje do 80% e, nije naš e, zadatak, a zadatak je dodatno financiranje, subvencioniranje u onim područjima gdje ne postoji interes privatnih ulagača. Zatim imam e, jedno pitanje. Ja sam očekivao od gospođe povjerenice da će se e, više pozabaviti i ovim područjima i da kaže ono što smo napravili pomoću CEFA to nije bilo dobro i ja ću kao povjerenica sada učiniti sve kako bismo ponovno ispunili to područje, ponovno pokrenuli i kako bi ga izgradili za idućeg mandata. To očekujemo od povjerenice jer radi se o vrlo važnim područjima, važnima za život. Znamo da Europska komisija u pregovorima oko E, proračuna 2016. nije dobro odigrala svoju ulogu. Ne znam tko je tvrdio da e, sredstva za CEF, za ponovno e, ispunjenje CEF-a nije potreban. Mi smo čak sastavili pismo na ovu temu. Vi ste danas to opovrgnuli, vi ste rekli CEF je zabilježio vrlo veliku potražnju. Kako tako nešto uopće možete tvrditi kao Europska komisija? Mislim da biste trebali biti hrabri i da biste u ovim područjima trebali e, više zastupati naše interese. S obzirom na idućih nekoliko godina, na iduće pregovore o proračunu, mislim da moramo jače ići u smjeru vodenih putova jer e, Ustava ili e, most, to nije nešto što zanima privatne ulagače, ali i tekako su to važna pitanja za propusnost e, europskih prometnih sustava. Puno hvala, a sada gospođa Marie Arnautu, izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine hvala gospođo na vašem izlaganju nekoliko malih primjedbi ideja gospodina Junkera, kao što su neki kolege rekli da se stvori Europski fond za strateško ulaganja, nije bila samo po sebi loša, ali ako sudimo o tome po prvim rezultatima, onda je doista, onda smo doista nagledni da mislimo da je to neuspjeh. Treba uvjeriti privatne ulagače, isto tako države članice, ali evo ako ostanemo samo na provedbu, imamo eh, ulaganje u željeznički, u željezničku liniju Lyon-Torino. Dakle, Italija želi koristiti Junckerov plan, a Francuska bi koristila instrument za povezanje Europe. To je instrument čiji je jedan dio proračuna prenamijenjen u svrhu Junckerovog plana i doista, mislim, na Francusku se kaže da je to zmija koja grize vlastiti rep. I ili su to projekti koji nemaju nikakvu dimenziju, europsku dimenziju, ili je ta europska dimenzija jako slaba. I vidimo da države članice ili kolektivne ili e, lokalne regionalne jedinice samouprave mogu zapravo same ispuniti te projekte. Na, naime, nadrealistično je misliti da Europska unija investira u europske gradske projekte za infrastrukturu. E, recimo, instrument za povezanje Europe ne treba koristiti da bi se izgradila, izgradilo nekoliko metara e, metroa u Parizu ili Lyonu. Isto tako e, postoje projekti koji su već predviđeni. Na primjer, e, da se promijeni željeznička mreža u Francuskoj kako bi se mogao izbjeći Strasburg kao grad. I zatim Moram samo reći da sam zadovoljna što Francuska, ona je drugi neto doprinositelj europskom proračunu, e, dobiva dobar povrat na svoje ulaganja na području prometa, ali bilo bi mi draže da se poštuje načelo subsidijarnosti, tako bismo izbjegli e, stvoriti e, ovakvu zbrku, a isto tako bi uštedili i energiju. Hvala.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 E, vezano sve ove projekte pokrivene EFSI fondom. Što mislite o modalnom e, prijelazu? CEF je trebao biti usredotočen na ovaj cilj. Postoje različiti projekti koji uključuju censtovnu infrastrukturu, a multiplikativni e, efekt je nizak. Junckerov fond je želio postići multiplikativni fond, učinak sa 1 na 15, ali sadašnja situacija je 1 e, naprema 3. To nije impresivan rezultat. Što mislite o kvaliteti provedenih e, projekata, dakle projekata koji su do sada provedeni bez EFSI sredstava? Dodatno, što mislite o ovom multiplikativnom učinku? Ne mislite li da bi tu trebali znači nove projekte kako bismo poboljšali ovaj učinak?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 Sada sam se ja stavio na popis na kraju. Tu se ne radi samo o novcu, već je pomoć Junkerovog plana ostvareno tri cilja. Htjeli smo se boriti protiv nezaposlenosti, htjeli smo ciljenim projektima zaustaviti klimatske promjene i htjeli smo zbližiti Europu. A zračna luka u Frankfurtu nema nikakve veze s Europom. To je nacionalno pitanje, kao i mnogi drugi projekti. I kako sada možemo pomoću ovog novca ciljano ulagati? Ja dolazim iz Berlina i eh, ja imam loše iskustvo sa novcima. Kada je došlo do pada zida u Berlina, eh, u 30 eh, godina smo izgradili 5 km metroa i to je bilo prioritetno pred pred 120 km cesta, iako je grad bio podijeljen. To je negativni primjer koji se ponovio u Solunu i e, to se ponavlja iz godine u godinu. Kako možemo projekte koji su potrebni, koji su brzi, koji su izvedivi, da se oni potiču, a ne e, cestovni projekti ili neki drugi projekti. Svi mi znamo da e, željeznička struktura je dosta složena u Europskoj uniji, zato su nam potrebne ciljanije subvencije Znači od granice do uh, iduće granice potrebno nam je uh, sufinanciranje, 85% sufinanciranja, to bi mnoge zemlje rekle, dobro, to za mene možda nije toliko važno, ali ako dobijemo europska sredstva, onda ćemo se pozabaviti i prekograničnim projektima, a oni su vrlo važni. Ili svi ste vi upoznati s tim primjerima. E, ako 20 e, godina e, bušim kroz Alpe, onda to neće stvoriti nova radna mjesta i na taj način ne mogu se boriti protiv nezaposlenosti i to je vrlo važan razlog e, za Junckerov plan, jer u pojedinačnim područjima je nezaposlenost, pogotovo kada govorimo o mladima, iznosi 40 do 50% i zato postavljam pitanje da li e, primjerim projektima ne gledamo samo na novce, nego bi možda trebalo biti gledati, potrebno gledati kakav politički utjecaj oni imaju, i e, kako utječu na stvaranje radnih mjesta, na ostvarivanje ciljeva iz COP21. Zatim vi ste rekli da je samo jedan jedini projekt tu e, koji se bave e, gdje sudjeluju države e, korisnice kohezijskog fonda. Tu se radi o EMBA željezničkom koridoru od Baltičkog mora do Sredozemnog mora i e, on prolazi samo kroz nove države članice i e, tu je e, bilo puno napora Mislim da bi imalo smisla da brzo realiziramo ovaj projekt, zato što nećemo morati graditi tunele, već ćemo na određenim mjestima morati postaviti nove e, željezničke pruge, ali o, tu ćemo u kratkom vremenu postići veliku učinkovitost. To je win-win situacija, kao što ste vi i vi rekli kako možemo podupirati takve projekte, a ne 27. E, autocestu već u Njemačkoj, Francuskoj ili gdje god diljem Europe. E, prekogranični projekti su jako važni i zadnja točka program rada. E, brodovlasnici. Što se tiče brodovlasnika, nisu nam nužno potrebne nove tehnologije, jer čak i ako zamijenimo dosadašnja goriva dizelom, to će malo više e, koštati nego sirova nafta, znači dizel će biti nešto skuplji od sirove nafte, ali to bi već bio veliki napredak, tako da nam ne treba puno sredstava jer e, to bi bilo jako dobro za klimu i zadnja točka u programu rada, kao što sam vidjeo na e, sastanku e, predsjednika odbora, čuo da se kritizira e, da promet ne igra ulogu u programu rada, iako se govori o mobilnosti i u borbi protiv klimatskih promjena. Njima je to bilo malo neugodno, ali na kraju krajeva se ipak ništa nije promijenilo. Ja ću to uvijek iznova ponavljati i moje pitanje je kada će komisija konačno shvatiti, znam da je to hjerarhijska struktura, pojedini povjerenici nemaju tako velikog utjecaja kao prije, ali kada će oni shvatiti e, koji su argumenti protiv toga da promet ne igra ulogu kada će shvatiti da je on od ključne važnosti u borbi protiv klimatskih promjena i u e, mobilnosti, potrebna nam je drugačija mobilnost i tu ulaganja imaju vrlo veliku ulogu. Sada smo skoro završili, sada imate još 22 minute, gospođo Bulc, na e, odgovore i ja se naravno veselim e, vašem izlaganju. Izvolite. Okay, first Thank U prvom redu, zahvaljujem vam na različitim pitanjima koje ste postavili. To zapravo samo dokazuje izuzetnu složenost tema kojima se bavi danas promet. Molim vas, uzmite to u obzir. I vaši komentari su bili kontradiktorni. I mi moramo iznaći rješenje koje će biti dobro za eh, Europu u cijelosti. Nastojimo učiniti najbolje što možemo, a prva moja poruka je na dobrom smo putu. Jesmo li uspjeli sve učiniti? Ne. I dalje razvijamo nove alate, utvrđujemo nova pitanja, a nedostatak sustavnog stajališta u sektoru transporta je očit. Mi, ono što nastojimo učiniti jest e, dovesti upravo do jednog sustavnog stajališta, sustavnog pogleda e, da sagledamo sve nedostatke e, karike koje nedostaju. Želimo biti čim, postići učinkovito prometno područje koje će služiti tvrtkama Pažljivo sam vas slušala, uzet ćemo u obzir sve vaše komentare i vidjet ćemo na koji način možemo ponuditi odgovore i kako možemo ponuditi sustavni i održiva rješenja. Jasno je da postoje različite pogrešne informacije. Tako da e, željela bih vas priupitati da nam date savjete kako zaustaviti takvo širenje pogrešnih informacija. Nije dobro da se odašalje poruka da Evropska unija ništa ne čini, ali kada govorim, kada razgovaram sa građanima, jedan na jedan, kao što sam utičila, e, učinila tijekom moje posjede Poljskom, čula sam da oni sutraju da je e, izvanredan napredak ostvaren u Poljskoj upravo EU sredstvima oni to, i da oni to nikad ne bi mogli učiniti u tako kratkom roku bez Europske unije. I kažem vam, ovo je e, vrijedi za svaku državu članicu. Jer svi smo mi imali velike koristi od jedinstvenog tržišta i od različitih financijskih mehanizama, mehanizama koje smo imali na raspolaganju ali naravno nismo učinili sve ono što smo mogli i u budućnosti postoje veliki potencijali, ali samo zajedno um, ujedinjeni dakle možemo biti uspješni na globalnoj razini. 508 milijuna građana jest 508 milijuna građana, niti jedna država članica nema taj broj stanovništva. 14 milijuna E, BDP-a. Niti jedna država članica nema toliki BDP. I to je snaga, to je ono što Evropska unija, s čime Evropska unija raspolaže kada djeluje zajednički i ujedinjeno. Mi na taj način želimo oblikovati promet, želimo pokrenuti ovaj rast, uspješne tvrtke koje se mogu natjecati na svjetskoj razini koji mogu pokazati da je Europa najbolje mjesto na zemlji za život. I ona to jest danas, dragi moji kolege. Europska unija i Europa jeste doista u ovom trenutku najbolje mjesto za život na svijetu. Možda postoje druge planeti gdje je ta situacija još bolja, ali ovo je slučaj s našom planetom i mi se moramo boriti za inovacije. Moramo iznaći nove mehanizme koji će dodatno ojačati ove naše snage. Svatko od nas može pronaći pojedinačne priče koje ne, ne pripadaju ovom okviru s kojima nismo zadovoljni. Nastojat ćemo na najmanju moguću mjeru smanjiti ove loše prakse kako bismo osigurali najbolje moguće investicije. U CEF mehanizmu imamo najbolji model upravljanja u Europskoj komisiji imamo profesionalni odabir projekata, profesionalno upravljanje projektima. Možemo to dodatno i poboljšati, ali naravno ništa se ne može dogoditi preko noći. I molim vas imate strpljevanja sa mnom i sa mojom službom. Naravno, budite kritični, ne dozvolite nam da e, budemo neučinkoviti, ali molim vas sagledajte u pozitivnu stvaru postoji jako puno negativne energije spram Evropom, koja je destruktivna i koja nas e, oslabljuje na e, svjetskoj sceni globalne ekonomije. To mi se ne sviđa. Vama, nadam se da se ni vama to ne sviđa. Nadam se da ovdje možemo biti ujedinjeni. Dakle, mi od vas očekujemo kritike, ali i sudjelovanja u ovom postupku, kako bismo zajedno iznašli rješenja i bili jači, a ne slabiji. A sada ću se vratiti vašim pitanjima. Ispričavam se, ali ponekad je vrlo frustrirajuće tražiti najbolja rješenja, a istovremeno e, boriti se stalno sa skepticizmom na razini Europske unije, koji si ne mogu objasniti, osim kao rezultat e, sebičnosti kojom ljudi nastoje sami sebe promovirati. Dakle, mnoga pitanja koja se tiču našeg radnog programa rada. Dakle, Odgovorit ću na ovo pitanje, a tu mogu zajedno i odgovoriti na druga pitanje. Prvo, željela bih naglasiti da uz vašu potporu e, mi pokušavamo očistiti e, popis e, zakonodavstva koji nam je ostao za riješiti. Prvo je četvrti željeznički paket, tu smo veliki napredak ostvarili, bez obzira na kritike, po prvi puta imamo liberalni okvir koji omogućuje pojednostavljivanje standarda, 11.000 lokalnih standarda normi se zamijenilo e, sa preko 300 standarda na razini EU. Zamislite što ćemo tek učiniti sa e, ovim sektorom željeznice, zatim stup tržišta, mi ćemo uključiti nove usluge u e, ovo područje, zatim uspostavljanje obalne straže, odnosno kapaciteta u tom smislu na, Evropskoj, na razini Europske unije. Tu također ostvarimo dobar napredak u nekoliko u sljedećih nekoliko tjedana ćemo predstaviti napredak. Do lipnja namjeravamo dovršiti ovaj dosije i predstaviti ga nizozemskom predsjedništvu. Zatim pitanje slotova u zračnim lukama. Ne znam na koji način ovo ponoviti, ali mi smo uložili u Sesar kako bi bili konkurentni i mi ćemo dodatno ulagati u tom pogledu. Nadam se da sve strane koje sudjeluju u ovom postupku će iznaći rješenje te omogućiti našem ekosustavu, zrakoplovnom ekosustavu da e, o, i dalje ostane konkurentan. Tu nemam pozitivnih vijesti. Što se tiče obveza za 2016. E, paket o cestama e, napreduje kako smo planirali. Imali smo nekoliko prepreka vezano uz administrativni kapacitet komisije, uz e, ove dosije, ali želim jasno reći, ova nam je paket potreban jer Europa želi ostati lider e, vezano uz e, e, cestovna vozila. Potreba nam je ovaj paket kako bi osmislili europska rješenja koja koriste europski mentalitet, tako da kažem. Ali tu moram priznati da iako sam vrlo glasna o, ovom pitanju, da ćemo možda kasniti mjesec do dva s ovim dosijeom. Dakle, inicijativa 8 plus 2 bi e, se mogla predstaviti u e, veljači ili pak ožujku. Učinili smo, odradili smo sve spremno, ali e, i želimo ovaj paket dovršiti ove godine i samo bih vas željela podsjetiti da se bavimo pitanjem digitalizacijem cesta, e, elektronskim alatima, sustavom koji će omogućiti prekogranične usluge e, i operaterima da uđu u ovaj e, sektor cesta, otvaranje tržišta i bavimo se socijalnim pitanjima i svim izazovima koje imamo u tom pogledu. druge važne inicijative. Spomenut ću u lipnju prijedlog o sigurnosti u pomorstvu, zatim dekarbonizacije u prometu, a nakon ljeta ćemo imati master plan CIT i prijedlog o pravima putnika željeznicom i cestovnoj sigurnosti. Ova posljednja ti prijedloga će proći kroz provjeru E, dodatnu provjeru prikladnosti. Zatim inicijative za 2017. godinu u sektoru prometa. Prvo, čemu poseban naglasak staviti na pomorski sektor u 2017. godini. Sagledat ćemo ga sa drugog stajališta, pogledat ćemo da li nešto nedostaje, da li trebamo ponuditi bolja pojašnjenja ili potaknuti bolju provedbu, ali će dakle pomorstvo e, na pomorstvu biti naglasak u 2017. kako bi se pripremili za 2018. i 2019. godinu. Naš će naglasak biti na multimodalnosti. E, tu ćemo se baviti pitanjima podataka, znači na razini podataka. Tražit ćemo koje su to nedostajuće karike za povezivanje svih vrsta prometa, integriranih logističkih usluga i sličnog. Zatim, u pomorskom sektoru sljedeće godine ćemo se baviti baviti pitanjima. Mi u ovom trenutku provodimo pet provjera vezano uz radni program do 2016. Vidjet ćemo da li trebamo iznijeti nove e, e, prijedloge zakonodavstva, digitalizacija, zatim eh, izvješćivanje, zatim osnivanje jedinstvenog EU okvira u sektoru pomorstva, socijalna pitanja kojima ćemo se pozabaviti i naravno infrastruktura. Tu ćemo se možda baviti pitanjima mega brodova, velikih eh, dakle, brodova. To je što se tiče pomorstva. Zatim bih željela spomenuti dvije, važne zakonodavne inicijative koje proizlaze iz strategije dekarbonizacije, kombinirani e, e, prometni transportni e, i željeznički koridori. Postoji, dakle, mi u ovom trenutku kao dio kolaborativne ekonomije razmatramo mogućnosti za regulativnu regulatorni prijedlog. E, dovršit ćemo ovaj postupak na ljeto i vidjet ćemo da li je potreban prijedlog za otvaranje tržište e, za a, taksi službu za tržište taksi službe. Također, željela bih spomenuti nezakonodavne e, prijedloge, dakle primjena postojećih pravila i e, proračunskih instrumenata, drugih aktivnosti koje će svakako biti od važnosti u našim nastojanjima da ostvarimo naše ciljeve. To je dakle vezano uz naši, naš program e, rada. Sve ćete dobiti u pisanom obliku kao što ste predložili. Što se tiče ostalih pitanja, Nastojat ću biti brza i proći kroz sva vaša pitanja. EFSI, dakle. Bilo je jako puno komentara i moram rijesti da dijelim vašu zabrinutost doista. Ali, znam da ne možemo financirati potrebe u transportu isključivo kroz bespovratna sredstva. I točka. Tražimo nova, nove izvore financiranja. Junkor plan je prvi takav plan kojima se izlazi susret privatnim investitorima. Naravno, mi ovdje pokušavamo e, naći najbolje rješenje, učimo u ovom procesu. Imamo niz projekata u zalohi za TNT mrežu uspjećemo, nadam se, pripremiti oko 50 projekata. To je veliki napredak. I doista u pravu ste kad kažete da neki od projekata, u zalihi projekata, jesu projekti koji se e, bave cestovnim prijevozom, ali su bili najbolje pripremljeni. U okviru EFSI-a ne postoje ista pravila kao što su pravila za CEF instrument. Ako se CEF ma, e, E, e, mi, ono što je nama potrebno jesu kvalitetni projekti koji će pokazati da ovaj sustav funkcionira i žao mi je što vam to moram reći, ali projekti sektora cestovne, e, cestovnog prometa su bili spremni. CEF je u ovom trenutku gotovo u potpunosti posvećen sektoru željezničkog prometa. Vratit ćemo se na pitanje prekograničnih graničnih e, projekata. FC ima jednu slabu kariku. Europska investicijska banka ne zna kako financirati ovakve projekte. Radimo na modelu koji će nam omogućiti da se pozabavimo e, multinacionalnim prijedlozima. To do sada nije postojalo. Znate da su u tijeku rasprave, ali ono što je dobro jest da svi dionici su pozitivni i doista nastojimo pronaći rješenje. Primjerice vidim iznadredne mogućnosti vezano uz koridore, odnosno financiranje cijelih koridora uspostavu platforme na koju ćemo pozvati ulagače. To bi bilo stvarno savršeno. Ali u ovome trenutku mi to ne možemo učiniti jer nemamo okvir koji nam je za to potreban. Nadam se da ćemo na sastanku u Rotterdam, odnosno konferenciji, moći razmijeniti iskustvo i mišljenja po tom pitanju. Želimo uključiti države korisnice kohezijskog fonda, omogućiti im da brže uče. Kao što sam rekla, ne postoje kapaciteti ili kultura za EFSI vrstu financijskih mehanizama, ali to ne trebamo nužno prihvatiti kao činjenicu. Kao drživu činjenicu mi se moramo suočiti s ovim izazovom, staviti to kao prijedlog e, rasprava sa ministrima, sa dionicima iz država korisnica kohezijskog fonda, mm, predstavnicima ih službi su dakle posjetili države e, članice, ponudili smo savjetovanje u tom pogledu, želimo razviti ove kompetencije, postoje e, dobri primjeri, primjeri dobre prakse koje će i drugi moći kasnije koristiti, koji će ih ohrabriti. Dakle, to je ono što u ovom trenutku, o čemu u ovom trenutku raspravljamo. Nadam se da ćemo moći brže napredovati nego što to obično činimo kada je riječ o ovakvim pitanjima, jer to je doista izazov. Na koji način će EFSI funkcionirati u budućnosti? Mene zanimaju novi financijski instrumenti koje ćemo iznaći na temelju iskustva s EFSI-em i ovdje raspravljamo je li bolje imati općeniti inovativni financijski mehanizam ili usmjereni, posebno posvećeni inovativni financijski mehanizam. U određenim područjima se isprobavaju novi forumi. Mi ćemo naučiti možda iz takvih iskustava i možda ćemo moći takva iskustva primijeniti i u prometu. Moj dragi kolega Dominik, ovdje računam na vas i na druge kolege koji su zainteresirani za ovakvu vrstu financijskih modela i naravno otvorena sam za raspravu, ali ono što vam mogu obećati je da ću se boriti za transport, ali pomozite mi da imam dobre modele na raspolaganju. Ako želite da brzo napredujemo, moramo to činiti zajedno. U potpunosti se slažem također je i s razočarenjem vezano uz e, učinak, multiplikativni učinak vezano uz provedbu projekata. Kao što je moj kolega ranije spomenuo, sada e, je to jedan naprema dva ili tri taj učinak. Nismo, mislim da nismo ovdje privukli najbolje projekte mi razmatramo projekte koji se mogu financirati i bespovratnim sredstvima. Ono što sada koristimo kao motivaciju, mi informiramo što je veći mogući broj ljudi kako bi ih motivirali, kako bi uključili sve one ljude koji projektne, promotore projekata koji E, se nisu usudili osmisliti hrabrije projekte u sektoru prometa, prometne infrastrukture. Mm, na konferenciji Rotterdam imat ćemo prigodu izravno razgovarati sa ulagačima, sa nositeljima projekata i dobit ćemo više informacija o tome što još uvijek nedostaje. Znamo da postoje određeni elementi s kojima se sada e, bavimo, pitanje solventnosti, pitanje javnih i privatnih partnerstva. Nažalost, sva ova pitanja ne možemo riješiti preko noći. To je vrlo bolno, za nekoga koji je poduzetnik da mora čekati da se nešto razvije, da evoluira, ali postoje postupci koje moramo slijediti i nadam se da ćemo uspjeti ubrzati ove postupke, makar malo, zato što je ovo pitanje od goruće važnosti. Imam još jednu minutu na raspolaganju. ilegalna kabotaža, to je dio paketa o cestama. Ponudit ćemo zajedničko pojašnjenje pravila kabotaže. U ovome trenutku ne vjerujemo da postoji potreba za novim prijedlogom zakonodavstva, ali vidjet ćemo gdje će nas to odvesti. Željela bih samo reći da je naša namjera skratiti ciklus istovremeno omogućiti bolji protek u ovim ciklusima. Kabotaža je pitanje koje će ostati dio našeg, naših rasprave. i mi ćemo nastaviti raditi na tome. Sada bih željela, e, ono na čemu sada radimo jest zajedničko pojašnjenje pravila o kabotaži jer zapravo to pitanje uništava e, pristup jedinstvenog tržišta. Što se tiče naplate novih cesta, ja se zalažem za stajalište Europske komisije, dakle načelo korisnik, krajnji korisnik plaća, u paketu cestama e, kojem ste vi postavljali pitanja, da, tu ćemo dalje razviti koncept i razviti alate na raspolaganju država članica za uvođenje naplate cesta ukoliko se za to odluče. To još uvijek nije obvezno, ali mi ćemo njima upoziti, uputiti poziv da to i da iskoriste ovu mogućnost i da primijene načelo e, krajnji korisnik plaća. Ispričavam se. Vrlo rado ću odgovoriti na vaša pitanja i komentare e-mailom, tako da slobodno mi ih ponovo uputite, a vezano s željeznicu i vodene putove, to, to je i dalje dakle, temeljni fokus naših e, rasprava i rada. Hvala. Puno hvala na izlaganju i na odgovorima i naravno ponuda stoji. E, možete još uputiti i pismenim putem vaša pitanja vezano uz Ember željeznički koridor. Naravno i druga pitanja su otvorena. Zatim Vin Vanderkamp je htio znati nešto vezano uz pregled programa rada, da nam date taj pregled. E, Možda biste nam mogli poslati taj dokument, time biste nas usrećili. I prije nego što odete, želim vam još priopćiti zadnju novost, koja možda za neke od vas relevantna. U Austriji sada imamo krajnji rezultat u predsjedničkim izborima. Aleksandar van der Bellen dobio 50,3%, a Norbert Hofer 49%. 49,7%. Znači, e, Van der Bellen vozi vodi sa 30 tisuća glasova, tako da možemo čestitati pobjedniku i nadamo se daljnjem pozitivnom razvoju događaja u Europi. Time je ova točka dnevnog reda završena. Još jedan puta se zahvaljujem gospođi povjerenici i sada prelazimo na iduću točku reda, e, dnevnog reda, to je točka broj 5.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

Please take a seat. We will continue. Molimo sjedite, nastavljamo. Govorimo o uredbi o osnivanju e, službe za sigurnost u pomorskom prometu. Gospođa izvjestiteljica je gospođa Tu. Izvolite, imate riječ. Gospođa Tu, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Biću kratka moram reći da mi je doista bilo žao zbog toga kako je 12. svibnja prošlo glasovanje o nacrtu mišljenja. Mislim da je taj spektakl bio doista žalostan. Mnogi od vas nisu slušali, mnogi nisu niti pročitali mišljenje. Čak sam od nekog čula da me nazvao rasistom, morala sam pretrpjeti nekoliko uvreda i zapravo moram reći da ste u potpunosti odvojeni od stvarnosti građana, od onih koji su svakim danom suočeni sa tim problemom masovne migracije i sa svime onime što je s time povezano kao kulturni problem, vjerski problem, identiteta, sigurnosni problem i svakako naravno i ekonomski problemi. Biću dosta kratka jer u ovom trenutku u kojem vam govorim, da se pozivamo na ideologiju ili na neki sektarizam s kojim sam bila, čini mi se, suočena 12. svibnja. To je nešto što me doista zabrinjava. Eto, i mislim da se ne bismo trebali začutiti da o našim državama, primjerice u Francuskoj, se uvijek čude nama i da kažu da se ovdje radi o abstencionizmu. To je pravi problem i mislim da je to problem općenito političke klase koja trenutno postoji i naši građani imaju dojam da mi živimo u nekoj vrsti balona. I apeliram na svakog od vas da ponovno pogleda svoje amandmane, da ih promotri, jer je to odgovornost koju svi imamo svom naših sunarodnjaka i mislim da je hitno da šiljemo jedan jak signal drugim institucijama Nadam se da je, sam tu dovoljno jasna. Mi se borimo protiv Europske unije kao institucije, kao klub zastupnika, ali zasigurno i svakako se ne borimo protiv Europe. Što se tiče nove agencije Frontex, eh, tu znamo kakav je ogroman problem trenutno oko nas i mislim da ovime, ovakvim ponačajem, nećemo riješiti ovaj važan problem što se tiče novih priljeva migranata u Europu. Mislim da jedan preduvjet za naše građane da se pomire sa svojom prošlošću, da ponovno krenu suradnju, upravo to da tim istim europskim narodima pružimo stabilan, siguran okvir za njihov život u budućnosti. Hvala vam. Danke Puno hvala. Mislim da je sada na redu gospodin Van der Kamp. Izvolite. Ja, fuzite... <clears throat> Hvala vam, gospodine predsjedniče. Imam samo jedno pitanje. Ja sam mislio da će biti s nama izvjestitelj iz odbora Libe. Razumijem što je gospođa Nutu rekla, ali ja sam mislio da smo imali dobru razmjenu mišljenja. Mislim, mogu se osvrnuti opet na ovo što je upravo rekla, ali htio sam vas samo priupitati je li ovdje izvjestitelj iz odbora Libe, hoće li nam se pridružiti danas? Izvjestitelj Libe je na jednom drugom sastanku i u ovo vrijeme, nažalost, ne može prisustvovati, ali čim sastanak završi, on će doći. A sutra će biti glasovanje naravno u skladu s onim što će odbor Libe sutra odlučiti, zato je sutra glasovanje popodne, no raspravu ipak moramo održati, a kada dođe onda će se moći izjasniti. U redu, dakle govorimo o uredbi iz odbora Libe, ne govorimo više o mišljenju, čini mi se. Mi sada raspravljamo o izvješću EMSA koje se raspravlja i na odboru Libe, ali i kod nas. U redu. Onda mi je sada sve jasno, gospodine predsjedniče. Ja sam prvak što se tiče... To ja sam za ovaj prijedlog komisije, ja se za to zalažem i to želim jasno reći. I slažem se sa gospođom Anotu da smo suočeni s velikim izazovom što se tiče toga da moramo riješiti ovu krizu s migracijom, sa azilom, ali ovaj dokument kojeg je izradila gospođa Notu nije u skladu sa stavom pučana. Ona tu je pomiješala sve razne vrste nacionalnih i vjerskih elemenata u tom dokumentu i mi bismo se kao klub zastupnika pučana htjeli distancirati od toga. Mislim, ona ima pravo sastaviti takav dokument, ali mi ćemo se distancirati od toga. Mislimo da Europska komisija treba zauzeti stav po pitanju Europske agencije za pomorsku sigurnost, toliko je velik broj osoba koji e, se utapa u Sredozemnom moru i dakle komisija treba što prije donijeti odluku i što prije mi ovdje završimo naš rad i što prije odbor Libe završi rad na ovome, to će se brže krenuti na e, kontrolu granica i obale. Dakle, to bi bila moja prva reakcija na ovo. Danke sehr, Ismail Puno hvala. Sada Ismail Hertog. Da, hvala. E, za klub socijalista situacija izgleda ovako. Imamo jasnu strategiju vezano uz postupanje sa ovim klubom. Mi ćemo sve amandmane odbiti i na kraju ćemo glasovati za prijedlog komisije i mislim da se nećemo morati od ničega distancirati, od nečega što je apsolutno neprihvatljivo. Puno hvala, a sada Jackie Foster, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedniče, samo da pojasnimo. Prvo mišljenje za informaciju za gospođu Anatiju. Sjećam se da je to bilo o obalnoj straži i ja sam predstavila stav Ujedinjene kraljevine, ne stav našeg kluba, već naš stav Ujedinjene kraljevine, da smo mi kao zemlja koja nije unutar Schengena u takvoj poziciji da bismo se trebali suzdržati od toga. Mislim svakako će jedina kraljevina surađivati sa Frontexom, ali mi nismo u Schengenu. Isto tako e, mi imamo drugačije nadležnosti za našu obalnu stražu. Što se tiče ovog izvješća, tu se je o tome da se želi proširiti nadležnosti agencije i postoje tu određene poteškoće. Rekla sam to na prošlom sastanku, da iako se ne slažem sa stavovima različitih kolega iz ovog odbora. Oni se možda ne slažu sa mnom da ja smatram da moramo biti pristani prema kolegama i da tu radimo u okviru parlamentarne demokracije, da imamo obvezu saslušati druge i što oni žele reći. I tu se slažem sa gospođom tu mislim želim vam samo to dati do znanja. Kada se radi o tome da se prošire nadležnosti EMSE, onda tu moramo biti oprezni zato što E, države članice imaju različite, e, pravila za ovolnu stražu vezano uz to što ta straža ima pravo činiti i to je vezano i uz nadležnosti EMSE. Ja sam podnijela nekoliko amandmana. To nije vezano uz e, to da sam pristana, uz, da, to da sam to napravila ime kluba zastupnika, primjerice amandman 13. E, tu se radi o članku broj 1, da svatko treba raditi u skladu sa svojim mandatom i ne možemo niti drugačije djelovati. Isto tako imamo moj amandman 15. vezan uz članak 1.2 e, gdje kažem e, što se tiče sporazuma gdje se to odnose na države članice. Mislim da Europska komisija nije naivna, mislim da zna da postoje neka izazovna područja za države članice i da će biti na njima. Primjerice, naša obalna straža nije zadužena za pitanja imigracije, ali neke druge nacionalne obalne straže možda imaju tu nadležnosti. dakle, treba uzeti u obzir da države vlade moraju same odlučiti što će napraviti oko toga i evo, mislim da bismo na temelju toga trebali raditi, ali u potpunosti priznajem da se, svi, se razilazim sa drugim kolegama i da je to postoje. Puno hvala, upravo je to bit demokracije, da nismo svi istog mišljenja kamo bi nas to odvela. odvelo. Sada gospođa Saskun Bilbao, izvolite, imate riječ. Puno hvala, gospodine predsjedniče. Mislim e, da se nećete začuditi ako ćemo mi još jedan puta obraniti svoju poziciju onako kako smo iznijeli prošle puta. Mi e, nećemo unijeti nikakve promjene, a sada kada se razmatraju amandmani mogu najaviti da ćemo e, mi biti protiv svih amandmana i s obzirom na konjunkturu moramo poduprijeti prijedlog Europske komisije. Tu mislim na e, europske podatke. Mi sada nemamo potrebne alate i nadležnosti kako bi se mogli suočiti sa budućim izazovima. Iz tog razloga e, još jedan puta e, mogu potvrditi položaj svojeg kluba. Puno hvala. Hvala. Izvjestiteljica u Sjeni iz Guja nije ovdje. Da, nije ovdje. A sada gospodin Kistela, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih htio reći da sam pročitao izvješće gospođe Tu isto tako i prijedlog komisije i moram reći da izvješće gospođe tu ne odražava želju, preferencije ili namjeru koju ima Europski parlament. Prije svega tu nedostaje riječ potraga, spašavanje i ljudska prava. Te riječi. I mislim da to se ne poklapa sa onime kako većina zastupnika u Europskom domu smatra da treba postupati. Ja vjerujem u Europsku agenciju za pomorsku sigurnost a ne u neku dodatnu europsku policijsku službu. Gospođa Anotu nas moli da se uživimo u živote drugih ljudi. A s time misli na one stanovnike kojih se izravno tiču ove probleme s imigracijom, ali naravno moramo se postaviti pitanje što je sa samim migrantima. i što je sa e, ovim gnjevom koji je prema njima upućen. Mislim da je to neutemeljeno jer mislim da su ti ljudi e, doista u strahu što se tiče vasovog života i života obitelji. Pridružamo se zelenima i drugim klubima zastupnika jer smo podnijeli amandmane u ovom zakonodavnom tekstu i e, to smo dakle napravili zajedno s drugima. Mislim da je izveće gospođa u potpunosti neprihvatljivo i ja sam siguran da će odbor donijeti ispravnu odluku pri sutrašnjem glasovanju. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Puno hvala, a sada je gospodin izvjestitelj iz Libea ovdje s nama. Evo, izvolite, imate riječ. Uh, uh, hvala vam, gospodine predsjedniče. Upravo sam bio na posljednjem sastanku za u Sjeni i ovdje sam ovdje kao izvjestitelj za prijedlog Europske agencije za pomorsku sigurnost u okviru odbora LIBE. Pred nama je izazov jer moramo imati isti identični stavak u e, svim izvješćima. Radi se o Europskoj agenciji za ribolov, Europskoj obalnoj graničnoj straži, Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost i tražimo u odboru Libe kompromis amandman i smo uzeli obzir mišljenje odbora za ribarstvo, ali nismo zaprimili mišljenje odbora za promet. Stoga je predloženi tekst više općenite prirode i u ovom slučaju dakle, to je kompromisni tekst. I želim ovom prilikom isto tako reći da su neke kolege bili u odboru za promet i da su rekli da su zabrinuti zbog toga što smo izbrisali jednu točku, to je točka 1b o bespilotnim letjelicama kojima se upravlja na daljinu. Želim jasno reći ovdje da to nipošto ne utječe na praksu i korištenje tih letjelica jer smo u našem izvješću spomenuli više primjera, e, bilo da se radilo o vozilima, o letjelicama, o brodovima, o zakupovima i jednostavno smo odlučili da ćemo sve to izbrisati, što dakle bi dopustilo da se koristi bilo koji uređaj i jednostavno nismo htjeli napraviti tu pogrešku da ćemo ih navesti na izvješću i da ćemo onda na njih zaboraviti. Dakle, ovako imamo više otvoreni tekst što nam e, daje bolju priliku da iskoristimo e, tehnološku opremu i to će biti nešto o čemu odlučivati same agencije. Evo to bi što se mene tiče bilo to i hvala vam što mogu biti ovdje i izraziti svoje mišljenje. Još jednom veliko hvala što ste došli. A sada slijedi gospođa Barbara Salije iz glavne uprave MOVE, DigiMove. Um, yes, well, I Da, neću govoriti dugo, samo bih spomenula neke stvari koje sam napravo već dva puta rekla i odgovoriti gospođi Poster. Ovdje se zapravo radi o tome da promijenimo nadležnosti tih tri agencija. Te agencija će zadržati svoje kompetencije. Radi se o tome da ih ojačamo, da potaknemo njihovu suradnju, jer znamo da eh, je obalna straža kao služba vrlo raznovrsna i eh, da se to nešto manifestira u državama članicama i zbog toga smo eh, iznijeli ovaj prijedlog vezano uz suradnju između tih obavještajnih službi. Tu ću se zaustaviti, moram reći da je ovo hitno pitanje i da se tu radi o tome da ojačamo operativne kapacitete tih agencija. No, hvala sada još jedan puta izvjestiteljica, gospođa Arnu. Izvolite, imate riječ. A mislim da je sve već rečeno, ja nemam ništa za dodati. Samo moram reći da sam jako zabrinuta jer sam čula dva kluba zastupnika da u svakom slučaju iz načela neće podnijeti amandmane. To me jako zabrinjava, jer smo mi ovdje u demokratskoj instituciji, to me zabrinjava više osjeća plenarne sjednice, dakle, da se glasa i da se podnose amandmani samo iz nekih načela, mislim da je to jako štetno za demokraciju. Eto, ja se nadam da će se do sutra možda još nešto promijeniti pri glasovanju i mislim da svatko treba imati na umu interes naših sunarodnjaka. To je jedino što mi je važno. Hvala vam. Puno hvala. Mislim da se svi slažemo da možemo prespavati još jednu noć jer glasovanje je sutra 24. svibnja u 16.30 i time sada završavam službeni dio. Odmah ćemo nastaviti sa sastankom koordinatora zatvorenim za javnost i radujem se našem sastanku, nastavku sastanka točno u 9 sutra ujutro. A to se odnosi na gospodina Vandenkampa. Budite točni.